del giorno c'è la Hvala, a sada na dnevnom redu imamo zajedničku raspravu o jedinstvenom europskom nebu. To je izvješće Marinesku o jedinstvenom europskom e, nebu i izvješće Sosoli o upravljanju zračnim prometom i zračnom plovidbu. Najprije dajem riječ izvjestitelju Marinesku na četiri minute. Hvala. Otprilike 26 tisuća letova dnevno, 6 milijuna putnike svake godine. Velik broj zaposlenih u zračnom prometu. A tome moramo dodati kontrolore leta, veliku zagušenost zračnog prometa i e, mnoge komplicirane e, plovne rute zbog toga što je sve rastipkano po državama. Dakle, to je kratki pregled zračnog prometa u Europi. Ali prilikom iznošenja i pravljenja zakonodavne uredbe morate uzeti u obzir apsolutno sve aspekte. U ovom slučaju zračni prostor i njegova arhitektura trebaju postati učinkoviti i trebaju se privilegirati izravne zračne rute. Rezultat bi bio da bi se skratio za 15 minuta svaki prosječni let koji traje sada 2 sata. To bi značilo da bi to bilo udobnije za putnike, da bi se trošilo manje goriva i da bi e, tu e, e, i cijene zračnog prometa bile niže. Evo, to je zapravo cilj jedinstvenog europskog noga. Neba kada su primijenjeni aspekti toje uredbe, došlo je do e, poboljšanja. E, tražilo se bolja učinkovitost. Sigurnost zračnog prometa nije patila zbog toga. Međutim, e, nije bilo smanjenja cijena karata nema operativnih funkcionalnih zračnih blokova. Napredak koji je napravljen nije dovoljan. Postoje mnogi razlozi zbog toga. Zato što se administracije, zemlja članica bore protiv toga, kao i sindikati zračnog prometa, jer oni se stalno boje da će zbog toga izgubiti posao. Europska unija je <clears throat> izdvojila ogromnu svotu <clears throat> u jedinstveno europsko nebo i uplavljanje europskim zračnim prometom, a i avionska industrija je izvojila velike e, sredstva u modernizaciju flote. Važno je dakle da imamo novu arhitekturu zračnog prometa. Na taj način izgubili, ne bismo gubili toliko javnih sredstava, a poboljšali bismo kvalitetu e, prometa za putnike. Trebamo dakle E, prekrojiti zračni prostor i bolje upravljati njime. A nacionalne vlasti e, koje se bave zračnim prometom morale bi bolje e, funkcionirati. Oni koji se protive koji su se protivili ovom e, aspektima, oni su zapravo na kraju popustili u odboru za promen. Moram reći da o, imamo mnoge aktivnosti kojim bi cijeli sustav bio učinkovitiji. A kome, kome bi to išlo najviše na korist? Putnicima. Države članice, no, njihove administracije, E, nisu se toliko bavili putnicima, već državnim službenicima i onim operaterima na zemlji. Ja mislim da se ipak moramo usmjeriti na putnike, na njihovu sigurnost i na cijene karata. E, e, za vrijeme dva predsjedništva nije se ostvarilo ono što se željelo jer zapravo nema pravih razloga da se ovo na taj e, način ne prihvati. E, kolega Sasuni su izvjestitelji. Hvala. Hvala svima koji su sa mnom surađivali upravljanje odnosno e, uredba o zračnom prometu, jedinstvenom europskom zemlju, jedinstvenoj plovidbi i Sve je to dio paketa što ga je komisija u lipnju da predočila, a cilj je da se u potpunosti restrukturira e, cjelokupni e, sustav kontrole leta i zračne plovidbe kako bi se stvorila jedinstveno zakonodavstvo. Situacija je vrlo široka ovdje i tu se govori o mnogim pitanjima koji su mnogi kontroverzni, na primjer usluge putničke nezrakoplovne plovidbe, drugo upravljanje zračnim prometom. Ja e, se u mom izvješću bavim pitanjima sigurnosti u zračnom prometu i agencije e, Europske agencije za sigurnost u zračnom prometu Treba imati visoki jedinstveni standard e, sigurnosti u zračnom prometu u Europi. To je s jedne strane tehničko, dakle stručno pitanje, a s druge strane to je i pitanje koje se odnosi na samu organizaciju tih struktura. E, s jedne strane govori se o spajanju kontrole leta i zračne plovidbe, a drugi se bavi unutarnjom organizacijom same agencije. E, zainteresirane strane su one s kojima sam se susreo, uključujući i sa e, predstavnicima komisije. Dakle, mnogo je aspekata uzeto u obzir. A uključili su se ne samo tehnički aspekti, već i pružanje usluga u zračnom prometu, e, pa i izdavanje e, certifikata pilotima. Dakle, tu također moramo imati visok i jedinstven stupanj sigurnosti. U drugom dijelu govori se o, tome kako bi trebala biti ustrojena agencija. Komisija ima inovativan prijedlog jer smatra da bi trebalo ponovno reorganizirati nadležnosti rada te agencije. E, dakle, treba Europska e, određena e, institucija se zapravo do sada bavila sa jednim aspektom. E, od Europske komisije do Eurokontrole do Europske agencije za sigurnost u zračnom prometu. Ovu potonju htjeli su preimenovati u Europsku agenciju za zrakoplovstvo i mislili su da je to zapravo bilo e, ustanova koja bi postala poput američke e, institucije. Federal Aviation Agency. Međutim, ipak došlo je do sporazuma o zajedničkom pristupu koji se odnosi na europske agencije. Iako nije pravno obvezujuće, to se zasniva na pristupu od slučaja do slučaja i došlo je do napretka u velikom broju aspekata od toga gdje će biti sjedište agencije do toga kako će se trošiti sredstva. Agencije za sigurnost u zračnom prometu jedna od najvažnijih agencija Europske komisije i zaista je jako bitno da Europski parlament s njom ima kontakte. Iz tog razloga direktor agencije morat će polagati račune pred odborom za promet turizam Europskog parlamenta. E, znate da se e, zakon enski propis sada donose, prvi prioritet je sigurnost u zračnom prometu, a sve to u kontekstu gdje broj letova raste. Treba shvatiti kakvu ulogu imati Europa i e, Europa je, je naravno e, E, sada konkurent sa mnogim drugim dijelovima svijeta, a samo nakon jedan dobar centralizirani način funkcioniramo, onda će situacija biti bolja i će se više sigurnosti. Rezultati bi bili zaista vidljivi od toga da bi se trošilo manje goriva, bilo manje kašnjenja, e, da bi cijene karata bile manje, sigurnost dobra. E, prema tome, ovo sve bi bilo od bitnog značaja za naše gospodarstvo. Dopustite mi se za kraj jednu sasvim e, stručnu tehničku primjedbu zbog e, male greške tajništva odbora za promet, amandman 43. i 44. nisu uključeni u tekst. Njega se već, e, o njima se već glasalo i oni su usvojeni 30. E, siječnja i zbog toga će se sutra oni naći na listi za glasanje. Hvala. Riječ sada ima povjerenica Reding. Predsjedniče, Jedinstveno europsko nebo inicijativa je koja je među najvažnijim inicijativama na području zračnog prometa. Naš je sustav fragmentiran, ima puno kašnjenja, nema neovisnog nadzora, osniva se na zastarjeloj tehnologiji i ne može se nositi sa slušnim sustavima drugdje. Jedinstveno europsko nebo bio je prvi korak da se ovo prebrodi, da se stvori stvaran nadzor, da se postave temelji moderniziranja tehnologije, te po prvi puta u povijesti e, zračnog prometa da se stane na kraj rastu cijena. Imamo već jedan prijedlog zašto nam je potreban novi. Odgovor na to je da smo mi tek na početku puta koji će biti dugačak. Ostvarili smo napredak, međutim još smo jako daleko od naših ciljeva. SES plus, dakle jedinstveno nebo dva nisu nove politike, to je jednostavno novi korak u primjenu postojećih politika. I zato nam je ovaj prijedlog potreban SES 2 plus će e, one koji nadziru učiniti se nezavisnim od onih koje nadziru koga oni nadziru dakle sada je situacija takva da se te dvije funkcije preklapaju oni koji nadziru i oni koji se nadziru. To nije najsretnije rješenje. Mislim da se svi o tome slažemo. Komisija i Eurocontrol e, kao i Europska agencija za sigurnost u prometu trebaju izbjegavati preklapanje u radu. Usluge u zračnom prometu još uvijek ne potpadaju e, pravilima javne nabave, a to samo omogućuje loše poslovne odnose. Treba zatražiti više funkcionalnih blokova u zračnom prometu koji će se realizirati. Trebamo također cjelokupni sustav racionalizirati. Što se tiče amandmana parlamenta, jasno mi je da u nekoliko zemalja je teško progurati činjenicu da trebaju postojati neovisna tijela za nadzor. Međutim, ako ne budemo imali zadovarajuća sredstva koja će se izdvojati, izdvojiti za neovisne ustave, nikada nećemo imati stvarnu sigurnost u zračnom prometu jer mnoga eh, ispitivanja pokazala su da postoje manjkavosti koje se trebaju izbjeći prije nego što dođe do nesreće. Što se tiče pružatelja usluga, moramo omogućiti da se njihov izbor stvara na opravdani način na osnovanim kriterijima. E, komisija je e, rekla da se slaže e, sa procjenom koja je načinjena o Europskoj agenciji za zračnu sigurnost. Gotovo u svemu sa nekoliko izuzetaka u odnosu na ono što je usvojio odbor za promet. Drugo, htjeli bismo e, da na kraju perioda stavimo, e, napravimo procjenu rada direktora Europske agencije za zračni promet, što je jako važno prije reizbora. Dopustite mi za kraj da čestitam Europskom parlamentu novom izvješću Nadamo se da će vijeće onda to preuzeti i da će zemlje članice odraditi njihov dio. Hvala sada u ime klubova zastupnika. Najprije gospodinike u im, na dvije minute. Hvala vam. Moram zahvaliti našim dvima izvjestiteljima na teškom radu, vrlo važnoj temi. Opasnosti su vrlo visoke, imamo veliku raznolikost dionika i veliku složenost postupaka a važnost što se tiče gospodarskih, okolišnih i sigurnosnih zabrinutosti je naravno nešto što je dosta bitno za, isto tako za države članice. Zračni prijevoz će u idućih nekoliko godina drastično narasti, ali nažalost mi uopće nismo spremni na to, kao što je to već rečeno, zračni prostor je dalje jako fragmentiran, što znači da će povećanje prometa dovesti do većeg zagušenja tog prostora sa, sa troškovima na gospodarstvo na okoliš, prije svega što se tiče e, velike upotrebe goriva i izlučivanja ugljičnog dioksida, isto tako što se tiče troškova vezanih uz putnike, njihove letove i trajanje tih letova, naravno je vezano uz sigurnost. Ovo je naravno isto tako prilika da poboljšamo konkurentnost i da ostvarimo gospodarski rast u Europi. Kao što je gospodin Marinesko malo prije rekao, imamo tu važne dionike za stvaranje radnih mjesta i za industriju i možemo stimulirati potražnju za kvalificiranim radnim mjestima. Možemo pomoći javim kompanijama koji su poteškoćama zbog međunarodnog natjecaja. Možemo e, napraviti da su manji troškovi putnika i da su njihovi letovi ekonomičnije. A isto tako moramo imati europsku interoperabilnost koja će biti pojačana, ima, uzevši u obzir i sustav Cezar. Kao zaključak, unatoč realnih poteškoća, ali uzevši u obzir e, sve uloge, moramo debokirati ove nacionalne prepreke i međuvladine sporazume i moramo konačno u korist svih dionika ostvariti ovo jedinstveno europsko nebo. Hvala vam. Hvala mama. Sada zastupnik Danelis za socijalista i demokrate na četiri minute. Hvala vam, hvala poveniče, hvala predsjednice. Mi smo tik pred europskim izborima euroskepticizam je svakim danom sve jači. Moramo pokušati uvjeriti europske građane da Europska unija je doista korisna za njih što, kako što se tiče velikih pitanja, tako i malih pitanja. Imamo jedinstveno tržište što se tiče europskog zračnog prostora i to je učinilo putovanje pristupačnijim mnogim građanima. No, i dalje e, imamo pritisak što se tiče načina koji se time upravlja. A što imamo više prometa, to imamo i više kašnjenja. I e, zbog toga su letovi rijeđi, ali su tako i skuplji. I to isto tako dovodi do pitanja e, koliko su sigurni doista ti letovi. Mi još nismo spremni za 21. stoljeće ili barem aviokompanije to nisu nisu do sad još sposobni zajamčiti sve letove i ukloniti sva kašnjenja. I stoga, pod izlikom subsidijarnosti nacionalnog suvereniteta se kontrola zračnog prometa i dalje odvija pod nacionalnom nadležnošću i tu je e, taj promet taoc, talac raznih interesa i mislim da dakle ovaj sus, ovaj e, ovo tržište sa 38 različitih sustava koji nisu kompatibilni sa 38 nacionalnih nadzornih tijela, da je to vrlo štetan sustav. I to nema nikakve veze s, tim e, je li e, pružatelj uslugu zračnoj pro, plovidbi privatna ili javna osoba. Ali bilo bi dobro da je taj pružitelj usluga samo jedan jedini, a ne 38 njih. I stoga nemojmo zaboraviti da konkurentnost europskih zračnih luka, kada ih usporedimo sa zračnim lukama na istoku, je izloženo stalnim pritiskom. Treba nam organizacijski lanac i to nema nikakve veze sa adekvatnošću i sa osobljem koji su zaposleni na zračnim lukama. Ne, kontrolori leta, i uh, nadgledatelji zračnog prostora vrše izvestan posao. Sada jednostavno postoji više prometa, a znamo koliko je sigurno putovati unutar Europske unije. No kako bismo učinili idući korak moramo racionalizirati. To znači da moramo konačno provesti inicijativu jedinstvenog europskog neba. To je jedin način kako možemo smanjiti razlike sniziti cijenu putovanja, ali isto tako i gorivo koje je potrebno za njega. To znači manje učinka na okoliš, ali isto tako i jeftinija putovanja za poduzeća i za osobe, što znači da moramo pojačati e, uspješnosti subjekata kako bi oni doista ispunili ciljeve Europske komisije mi smo uspostavili kriterije transparentnosti za poduzeća koji pružaju logističke usluge i po prvi put se ljudski faktor stavlja u samo središte tog jedinstvenog europskog neba. Jedinstveno europsko nebo je igra u kojoj bismo mi mogli pobijediti. Ono je od susničke važnosti, ali je to isto tako i simbol za samu Europsku uniju, jer bismo mi trebali osigurati da ne igramo istu igru kao što igra vijeća što se tiče odgađanja. Mi bismo sutra trebali odaslati jako poruku i želim zahvaliti izvjestiteljima na dobroj suradnji i na visoko kvalitetnim izvješćima koji su izradili. Hvala, a sada na dvije minute gospodin Benjen u ime Alde. Hvala predsjednice, hvala izvjestiteljima i kolegama na njihovom radu, na ovom izvješću. Neću reći da nam je sada potrebno jedinstveno europsko nebo, već, već jučer nam je trebalo i e, vrlo sam razočaran zbog manjka političke volje u mnogim državama članicama u tome da se to idealizira, ali drago mi je što je vlada Ujedinog kraljevstva u potpunosti podupirala jedinstveno europsko nebo. Ujedinog kraljevstvo je tu zapravo tražilo više Europe. E, iako su neki konzervativci e, tražili mogućnost izlaza Ujedinog kraljevstva. Više od 3 milijardi eura je šteta nanesena u ovom području. To isto tako smanjuje broj radnih mjesta, povećavaju se emisije ugljičnog dioksida. Potrebno nam je učinkovitiji europski zračni prostor kako bismo se strane ostvarili e, gospodarske ciljeve, ali i okolišne ciljeve i kako bismo imali održiv sustav zračne plovidbe u Europi. To znači da sada trebamo donijeti prave odluke. No, stvarno sam razočaran što e, se nacionalne politike upliču u ovaj prijedlog koji se navodno tiče europske dodane vrijednosti. Postoji li ikakva zdrava pamet e, zbog koje se isključila zračna luka na Gibraltaru iz ovog e, prijedloga? Ovaj, ovaj prijedlog e, znači da kontroli leta trebaju bolje surađivati. Kontroli leta na Gibraltar ne rade sami, oni su povezani sa španjolskim kontrolorima leta u Sevilji. Zašto dakle neke kolege žele ukinuti takvu vrstu suradnje? Zašto žele izolirati Gibraltar? E, liberali će sutra glasovati protiv svih e, amandmana kojima se pokušava ukloniti Gibraltar iz ovog prijedloga zakonodavstva i unatoč tome što smo duboko posvećeni europskom e, jedinstvenom nebu, možda ćemo se morati suzdržati od krajnjeg glasovanja. Ako Gibraltar, a Gibraltar je dio Europske unije, nemojte to zabra, bude isključen iz europskog zakonodavstva, to će se dogoditi. Ja smatram da bismo trebali podržati prijedlog komisije koji želi uključiti i zračnu luku na Gibraltaru u ovaj prijedlog. Molim vas da glasujete za amandman 37. Hvala lijepa. A sada za zeleni zastupnicu Lichtenberger na jednu minutu. Hvala lijepa. Jedinstveno europsko nebo je zapravo fascinantna ideja u načelu, ali nažalost naspram država članica nismo ju mogli e, progurati. Zašto? To se smatralo jednom idejom e, da države članice moraju odustati od svog zračnog prostora, a on je njihov i niko drugi se ne smije u njega uplitati. To je bilo obrazloženje za to što se provedba ovih funkcionalnih blokova zračnog prostora odgodila, vrlo sporo se odvijala, pa se čak uopće nije ni realiziralo u onom obliku u kojem je to predvidjela komisija. Ipak bilo je tu i napetka. Danas imamo bolju suradnju, imamo bolju organizaciju. Kašenja su se u nekim područjima doista smanjila. Rute su skraćene, ali doduše pomoću drugih mjera, militarne e, vojne cone su posao otvorenije, ponešto. Prijedlog komisije doduše što se tiče odvajanja ide malo predaleko i stoga je odbor za prometo i odbio. Ja bih to u potpunosti bila uklonila, zato, zato što je to eh, potpuno ideološko pitanje koje ima veze sa povješću, sa podjelom usluga. To je nešto što treba riješiti na temelju pojedine države članice. Delegirani akti, samo eh, kao zadnja riječ, to je nešto s čime komisija eh, sada stvarno u potpunosti opsjednuta. Ja smatram da je to samo način da se izbjegne demokratski legitimitet. Hvala. U ime europskih konzervativaca, gospođa Foster, na minutu i 30, izvolite. Zahvaljujem. Prije 12 mjeseci predala sam izvješće na vlastitu inicijativu i ono je podržano od strane ovog parlamenta. Komisija i države članice su se morale probuditi nakon ovog izvješća, te stoga zaista pozdravljam ovaj prijedlog komisije. Iako podržavam sam cilj ovog predloga, ipak nas brinu neki detalji izvješća Marinesko. Najprije ne možemo podržati spajanje sadašnje nacionalnog zrakoplovstva niti nadzornih tijela u jedno tijelo. Mislimo da će to stvoriti pravne probleme u mnogim državama članicama u Ujedinjenom kraljevstvu. Imamo na tisuće zakonodavnih e, propisa koji bi morali biti izmenjeni. Zatim, mi se ne, mi nismo protiv toga da e, odgovorno tijelo postane neovisno, no međutim to treba učiniti kako treba. Što se tiče Gibraltara, e, mi smatramo da bi uz ovo izvješće to bilo isključeno. Nažalost, neki španjolski kolege su to rekli, ali na previše provocirajući način i mi zapravo nismo spremni podržati ovo izvješće e, uz sve ove prepreke koje smo spomenuli. E, to bi moglo imati veoma loše posljedice i e, mogli bismo izgubiti više od 3000 kvalificiranih poslova. Isto tako bismo uspjeli smanjiti ispuštanje CO2 i stoga smatram da bismo bismo trebali podržati ovo izvješće. Zahvaljujem. Gospodin Količek, jedna minuta. Drage kolege, sada smo već na kraju mandata i postoji određen broj liberalnih predloga. Jedan od ovih predloga, nažalost, je i predlog S SS1 i 2. Još uvijek nismo procijenili utjecaj e, jedinstvenog europskog neba 1, a imamo već novi predlog. Zrakoplovne kompanije u Europi naravno trebaju nove propise, ali isto tako moramo imati, uzeti u obzir da e, prebrze izmjene mogu dovesti i do problema. Sama agencija to zna i u Evropskoj uniji se mi slažemo s tim da trebamo dodati određene mjere, ali naš klub zastupnika jednostavno ne može podubriti ovaj prijedlog. Hvala. Sada predajemo riječ drugim zastupnicima koji su tražili riječ. Gospodin Kadraui, dvije minute. Hvala. Želim se zahvaliti gospođi predsjedavajućoj kao i povjerenici i svim drugim kolegama. Najprije se želim obratiti izvjestitelju kao izvjestitelju u Sjeni i zahvaliti se na izvrsnoj atmosferi u kojoj smo raspravljali o ovom pitanju. Ujedinjenje europskog neba je e, san kojeg imamo već dugo i dosta toga smo i do sada postigli. Mi znamo da postoji nužnost poboljšanja zrakoplovnog sektora, to je jako dobro za industriju općenito, dobro je i za putnike jer ćemo na taj način imati manje kašnjenja, putnici će također imati i karte za manju cijenu, a i uspjet ćemo smanjiti emisiju CO2 budući da ćemo smanjiti korištenje goriva. Ovaj predlog je korak u napred ka dobrom smjeru, smjeru u kojem mi želimo ići. Smatramo da će pravila biti sada mnogo jasnija i da ćemo uspjeti dosta toga postići uz ovakav predlog. Ali kao što su neke kolege to već spomenule, jasno je da je bilo teško pronaći konsenzus između obveza dodatnog e, razdvajanja usluga kao na primjer meteoroloških e, usluga i drugih zrakoplovnih usluga i nadam se da ćemo E, moći nastaviti raditi na ovim pitanjima. Dosta toga će ovisiti i o praktičnoj primjeni ovog teksta u državama članicama kao i primjeni samih odredbi na terenu. Ovo je drugi prijedlog kojeg e, dobivamo i mislim da komisija će također morati se usredotočiti na konkretne probleme e, koji će se pojaviti pred nama, naročito vezano uz raspodjelu prihoda, jer e, kad imamo dobitnike imamo i gubitnike koje ćemo morati uvjeriti u dobrobit ovog predloga. I isto tako ćemo morati razgovarati i sa e, radnicima ovog sektora i zajamčiti im e, dobru budućnost. Hvala. Zastupnik Blazak, jednu minutu. Hvala. Kolege zastupnici, dame i gospodo. Ideja boljeg korištenja europskog zračnog prostora je nešto što sam oduvijek podupirao. E, nažalost, ovaj predlog je problematičan. Najprije smatram da ovaj predlog nismo dobili u dobrom momentu prije su države članice i komisija imale priliku procijeniti referentni period za SES1 a prije nego što smo dobili ovaj drugi dramatičan predlog. Ja ne mogu podupreti ovaj predlog jer uvodi izmene izmjene u strukturu upravljanja i nadzora europskim e, prostorom i na taj način slabi e, nadzor zračnog prostora od strane država članica. Komisija također e, ovdje zaboravlja zaštitu država članica. Tu trebamo pojasniti nadležnosti Europske komisije i Eurokontrola. Ja ne mogu glasati za ovo izvješće. Grazie, onorevole un minuto. Hvala. Gospodin Lejerik, jedna minuta. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, bojim se da se iza ovih riječi krije opasan projekt koji će liberalizirati e, zračni promet e, i bojim se da se iza ovih riječi koje vi koristite, konkurentnost, E, na tržištu krije zapravo nešto drugo, nešto drugo što se već dokazalo učinkovitim u Francuskoj kao i u nekim drugim državama članicama. Vi govorite da se ovdje radi o usklađivanju, a zapravo se radi o e, rastavljanju i privatiziranju zračnih e, kompanija koje će E, imati manje radnika koje će plaćati sve manje i manje i koji naravno neće moći zadovoljavati sigurnosne kriterije nužne za naše putnike. U ime zrakoplovne sigurnosti, u ime naših putnika moramo odbaciti ovaj opasan projekt i razgovarati ponovno ovim pitanjima zajedno sa sindikatima. Ako tražimo već e, smanjenje troškova, onda trebamo smanjivati dobit e, dioničara, a ne dovoditi u pitanje e, život putnika. Hvala. Hvala, gospođa Gerling, jedna minuta. Za... Ja sam ovdje danas i mislim da jedina predstavljam Gibraltar e, koja će govoriti o ovom pitanju i zapravo nisam nikakav stručnjak e, jedinstvenog europskog neba, ali našla sam se u situaciji gdje po drugi put u ovih nekoliko mjeseci moram ustati i postaviti pitanje zbog čega e, zastupnici ovog parlamenta pokušavaju vršiti diskriminaciju Gibraltara, odakle dolazim. E, ja ne znam e, gospodina Gibradesa Paskala koji je govorio o amandmanima 26-27, ali želim pitati zbog čega misli da su oni nužni. Mislim da je bitno da Gibraltar bude uključen u Europsko jedinstveno nebo e, prema ugovoru iz 2006. godine. Gibraltar je zapravo E, isključen iz e, ovog e, europskog neba i isto tako kao što smo mogli primijetiti putnici ne mogu ostvariti svoje prava kao što smo mogli vidjeti prije par tjedana. Ovi amandmani 23, 24, 25, 26, 27 nisu prikladni i moramo glasati protiv diskriminacije Gibraltara. Hvala. Kolega Banki. Zahvaljujem. Jedinstveno europsko nebo i predlog novog zakonodavnog e, paketa postavlja dosta pitanja. E, Europska komisija se već izjasnila i slažem se da se sadašnji okvir mora revidirati jer nije učinkovit. No međutim komisija je dala prijedlog koji nažalost nije u potpunosti odgovarajući jer daje prednost većim zračnim operaterima u odnosu na manje kao na primjer u e, Mađarskoj to bi predstavljalo problem svim onim e, zrakoplovnim operaterima koji su sasvim novi na tržištu. I mi nismo protiv samog duha ovog e, projekta, ali nikako ne smijemo dati prednost onim operaterima koji su već jaki na tržištu. Također uvodite i određena ograničenja na tržištu koji će predstavljati ograničenja i za konkurentnost operatera. Hvala. Grazie, onorevole žuaba. Gospodin Švam. Hvala lijepo. Najprije bih želio kolegi Marinesku i izvjestiteljima u sjeni čestitati na ovom izvrsnom poslu. Vjerujem da jedinstveno europsko zračno nebo bi mogao biti važan primjer koji može pokazati na koji način možemo dokazati da postoji dodana vrijednost kada surađujemo. Također da e, možemo ponuditi povoljnije zrakoplovne veze i zato što se tiče ovog projekta moramo ga uistinu poticati. Obzirom da stanujemo u pograničnom području koje ima mnogo zračnih luka, znam jako dobro što to znači kada zrako

Budimo jasni. Namjera ovog paketa jeste liberalizacija i monetizacija putovanja u Europi. Tu se radi o prebacivanju na drugu razinu zračnog putovanja, zrakovnog putovanja i da sve ide u korist najvećih e, tvrtki, zrakovnih tvrtki. Dakle, razbijanje nacionalnih e, agencija, sigurnosnih agencija, zračnog prometa, je nešto što moramo izbjeći jer je absurdno i to ipak moramo ići u službu sigurnosti zračnog prometa prije svega. Ovdje se radi o području aktivnosti koji su jako važni, dakle okoliš, učinkovitost putovanja su jako važni i tek se u javnom prostoru može raspravljati o tim stvarima i poboljšati ih, a ne liberalizirajući to tržište. Hvala gospodine Ferreira. Gospođa Tikal ima riječ. Hvala predsjedniče. Ja bih željela naglasiti činjenicu da jedinstveno europsko nebo treba biti provedeno jer može imati pozitivnu ulogu kada se radi o smanjenju kašnjenja i smanjenju utjecaja e, zrakoplovnog putovanja na okoliš. To će stvoriti gospodarski rast, povećanje konkurentnosti Europske unije i stimulirat će, dakle poticat će stvaranje novih e, visoki, e, radnih mjesta visokog razreda. Mislim da socijalni partneri trebaju biti uključeni u ovaj rad u sve razine i što više zrakoplovstvo bi trebalo biti naš u vrhu naših prioriteta. Ovaj projekt e, bavi se isto tako pitanjima e, kašnjenja kada se radi o učinkovitosti i funkcionalnosti, a to sve bi trebalo biti spremno do e, rujna 2020. Najviše hvala. Hvala. Gospodin Ljubša, sad ima riječ. Hvala Uvođenje jedinstvenog zakonodavstva koje stvara jedinstveno e, europsko nebo 1 i 2 stvara brojne perspektive, ali kako bi se to ostvarilo moramo e, iznaći vrijeme odnosno mora, mora se to dogoditi u trenutku kada će države biti spremne da ostvare sve to što je dogovoreno, jer e, pravedno upravljanje zračnim prometom, onako kako je predstavljeno, izazvaće koncentraciju ovih aktivnosti kod većih zrakoplovnih tvrtki što će e, negativno utjecati na postojeće nacionalne mehanizme. Stoga bi trebalo povećati suradnju između država članica i ne bismo smjeli da ih optužujemo da nisu spremni da usvoje ovu naprednu tehnologiju. Do ovoga ne može doći bez procjene utjecaja pa i društvenog, odnosno socijalnog utjecaja. Da, svi smo mi za veću konkurentnost, veću sigurnost, za veću učinkovitost. Međutim, moramo zaštititi radna mjesta i pojačati stabilnost na nacionalnoj razini. Hvala. Hvala. Povjerenica Reding ima riječ. Predsjedniče, čuli smo zanimljivu raspravu danas. komisiji je jasno da za određene dionike mogu određeni dijelovi prijedloga biti teški za prihvatiti, ali moramo se usredotočiti na e, sveukupnu dobrobit. Ukoliko ne budemo imali e, uslugu na svjetskoj razini, svi će patiti od toga. Bilo se radi o radnicima, o, e, o poslodavcima, tvrtkama. Kada se radi o nadzoru e, zračnog prometa, to je najvažniji dio i drago mi je što čujem da e, se uveliko to podržava. Također se veselimo podršci racionaliziranja institucionalnog krajobraza, no s druge strane e, razdvajanje usluga podrške ostaju e, važan prioritet kako bi se uravnotežile mjere i želimo što je ovaj naš prijedlog s tim u vezi uveliko razblažen kada se radi o službi EASA. No, ovo može imati velike, velik utjecaj i potreban je e, veliki, velika procjena utjecaja. No, to je nešto u svakom slučaju što bi trebalo pomno razmotriti u budućnosti. Zaključno bih željela reći da pozdravljamo Eh, odobravajuće glasovanje Europskog parlamenta. Sada je vrijeme da se krene dalje i da se prestane sa beskrajnim pripremnim raspravama eh, Europski sustav za nadzor zračnog prometa eh, treba ovaj napredak i ne smijemo gubiti vrijeme u provedbi. Naša hvala, povjerenice. Sada gospodin Marineski ima riječ na dvije minute. Hvala predsjedniče. Želio bih zahvaliti kolegi kolegama izvjestiteljima na suradnji i radu. Želim zahvaliti gospodinu Sasuliju jer naši, naša izvješća su u međusobnoj vezi i međusobno zavisni, ovisni. Želim sljedeće reći komisiji. Razdvajanjem usluga podrške utjecaj ovog izvješća nije umanjen. Ne možemo poduprijeti ovo izvješće jer bi tehnički bilo jako teško to provesti u dijelo. Zatim naše mišljenje jeste da je smanjenje radnih mjesta nešto do čega ne dolazi tim razdvajanjem već direktnim rutama i novom arhitekturom cjelokupnom cjelokupnog zračnog prostora, što bi izazvalo e, smanjenje vremena provednog u letu i to se također odražava u izvješću mojih kolega. No postoji određena zabrinutost e, u državnom članicama za radna mjesta i za mjesta upravi. Naime, neovisnost nacionalnih e, državnih vlasti stvara određenu zabrinuto što se tiče sigurnosti e, letova. U Rumunjskoj, na primjer, kaže se da se ne može pobjeći od ovog straha. Ja vjerujem da će na kraju jedinstveno europsko nebo zaživjeti i da će to biti u korist e, svih dionika u industriji i u interesu putnika koji su izravni korisnici te usluge. Najpša hvala. Hvala gospodinu Varnesku, a sada gospodin Sasolima riječ. Hvala, bit ću jako kratak, naime, malo prije sam bio dosta opširan. Želim čestitati također gospodinu Marinesku na njegovom radu i reći da govorimo o prebacivanju E, nacionalnih ovlasti na e, Europsku agenciju, na Govori se tu o više sigurnosti i tako dalje. Dakle, ne razumijem, gospodine Ferrera, kako možete reći da će biti manje sigurnosti. Uostalom, sve vas pozivam da pročitate izvješća, tekstove, kako biste doista mogli doći do... Kako se mogu uopće doći do te ideje do koje mi nikad nismo govorili o ideje do privatizacije? Gospođo povjerenice, znate da je naš prijedlog savršeno jasan koji ide još dalje od prijedloga raznih e, odbora. Naime, e, parlament hoće imati pravo nadzora nad aktivnostima komisije. Da, mi znamo da će već nakon sutrašnjeg dana, nakon glasovanja ova dva teksta, da ćemo imati puno posla zajedno E, na e, ovome, osobito kada se radi o našim odnosima s vijećem. No, hvala na raspravi. Hvala gospodine Sasoli. Ova rasprava je okončana. Glasovat će se sutra u 12 sati. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izvješću gospodina Majera o putovanjima u paket aranžmanima i pod pomognutim putnim aranžmanima. Dajmo riječ gospodinu Majeru na četiri minute.